Hvala kolegi. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja. Krećemo od izvješća Man Manlov. Na jednu minutu gospodin Nekov. Hvala vam predsjednice. Ja sam glasovala za ovo izvješće o reformi općeg okvira za pružanje kvalitetnih usluga za vještine i kvalifikacije. Ovo izvješće se bavi e, dvijema važnim temama. Kao prvo, e, visoko obrazovana radna snaga koristi ovaj okvir, ali to ne vrijedi i za nisko kvalificirane radnike. Mislim da bi ovo trebalo biti pristupačnije za sve mlade ljude, neovisno o njihovim e, socijalnim i ekonomskim prilikama. Svi bi trebali imati mogućnost e, stažirati i trebali bi znati koliko je važno steći iskustvo što bi se moglo postići putem e, dakle, stažiranja, a ponekad je to ekvivalent e, magistarskom magistarskoj razini. Hvala. Predsjednice, drage kolege, ja sam e, glasovao za. Predsjednice, ja sam glasovao za ovo važno izvješće budući da nam treba jedna online platforma kako bismo konsolidirali resurse Europske unije o kvalifikaciji o kvalifikacijama i vještinama. Zahvaljujući modernizaciji ovoga sustava svi će građani moći koristiti ovaj novi portal i koristiti sve resurse. Mislim da će to pojednostavniti obrazovnu mobilnost u Europskoj uniji. Naši prioriteti su bili zaštita osobnih podataka, vidljivost platforme i visoki standardi pristupa za osobe s invaliditetom. Za naše je građane važno da imaju alate koji se lako koriste kako bi mogli svoje sposobnosti na najbolji mogući način iskoristiti. Gospodin Kelly, ja sam glasala za ovo izvješće, pozdravljam također reviziju okvira Europass i mogućnost poboljšanja vještine kvalifikacija u Europi. To je najznačajnija inicijativa Europske unije za dokumentaciju profesionalnih vještina i kvalifikacija i ovo izvješće je važan iskorak kako bismo najbolji, na najbolji mogući način iskoristili ovaj okvir E, što je u interesu svih europskih građana. Revizija Europasa e, donosi sa sobom niz prednosti, omogućuje uključivanje neformalnih vještina, novih vještina e, koja spadaju u digitalizaciju, a razvoj ovoga okvira omogućit će korištenje online usluga kao što je stvaranje e-portfelja. Tako da sam iz tog razloga glasovao za ovo izvješće, mislim da je ovo izvješće sjajno. Hvala vam, gospodine Kelly. Sada prelazimo na izvješće Lama Sur. Gospodin Zahradil na jednu minutu. Predsjednice, ja sam e, pročitao ovo izvješće i tu mi je bilo, bilo nekih zanimljivih e, stvari. E, vidim da je tu orkestar mladih Europske unije, nemam ništa protiv toga, ali ako je pokrovitelj predsjednik Europskog parlamenta, a taj orkestar 2014. godine nije ispunio kriterije za financiranje, te su labirali eh, Juncker, kod Junkera i i dakle omogućili su, eh, on je eh, omogućio, Juncker je omogućio izravno financiranje za taj orkestar E, I to mi je uistinu smiješno jer e, što znači to kreativna Europa? To bi se, bilo bi bolje da se to zove kreativni Junker, a ne kreativna Europa i ja sam iz tog razloga glasao protiv tog izvješća. Hvala kolege. Da, vi ste spomenuli program Kreativna Europa. A, dobro, sad je jasno. Sljedeći govornik je gospodin Džambacki. Hvala predsjednice, dragi kolege. Ja sam podržao ovo izvješće budući da se tu sugerira osnivanje tijela koje bi trebalo dobiti mogućnost za financiranje putem statuta. Međutim, nemojmo zaboraviti da je to tijelo koje je osnovano 1976. godine nakon бе достъпно samo чрез творческа европа. след трудния период от гледна 2014. godine dakle to je uslijedilo nakon jednog teškog razdoblja pokušaja da se dođe do financijskih sredstava i sada možemo zančiti kontinuitet i kulturnu raznolikost u Europskoj uniji. Gospodin Kelly. Hvala. E, Drago mi je da je omogućeno nastavak rada Europskog e, orkestra mladih koji podržava program Kreativna Europa i ključno je da imamo e, pravno solidno rješenje kako bismo osigurali e, održivu potporu ovome orkestru. To je jedan način okupljanja glazbenika diljem kontinenta, organizira se obuka za mlade glazbenike i sudjelovanje na festivalima te turnejama u EU i na međunarodnoj razini. To je izvrstan način da se ljudima pruža odgovarajuće profesionalne vještine u kulturnom kreativnom sektoru. 2000 uh, e, onih koji su pohađali uh, taj, odnosno sudjelovali u tom orkestru, sada e, dakle Sada također e, e, nadamo se da će oni sudjelovati i na proslavi Dana Svetog Patrika. Well said. Mr. Um, Lamassur. Gospodin Lamassur, ovo izvješće. Izvješće gospodina Lamassura, riječ ima gospodin Zahratil na jednu minutu. Hvala. ja e, vjerujem da se trebamo boriti protiv takozvanih poreznih oaza, no postavlja se pitanje što je to porezna oaza. E, to ne može biti zemlja koja e, donese odluku da ima niže porezne stope od prosjeka Europskoj uniji Porezna konkurencija je prema mom mišljenju nešto što je dobro, mislim da je to pokretač europskog gospodarstva i e, rasta u pojedinim državama članicama i svi ti pokušaji da se stvori zajednička porezna osnovica zapravo su miješanje u suverenitet u području poreza država članica. ja nisam ovo mogao podržati jer mislim da je ovo uistinu jedna pandorina kutija i to može biti vrlo opasno. Hvala, sada imamo izvješće Tang. Gospodin Anemans. Ehm, Hvala. Europa je eh, donijela konsolidiranu poreznu osnovicu. Eh, u Belgiji se traži veći stupanj eh, neovisnosti za Flandriju. a prije samo nekoliko godina dio pokreta eh, odnosio se i na neovisnost u području poreza Zahvaljujući tome Flandrija bi mogla zajamčiti svojim građanima blagostanje. Mi bismo e, htjeli dobiti te ovlasti od Belgije, a čini se da ih sada predajemo Europskoj uniji, iako su mnogi protiv toga i to je zapravo skandalozno. Moramo pronaći neka druga rješenja za probleme s kojima se suočavamo i nadam se da će se to riješiti brzo. izvješće Vjoti. Gospodin Nekov, izvolite. Hvala predsjednice, dragi kolege. Ja sam e, podržao izvješće o općim smjernicama za pripremu za e, izvješće za 2019. godinu. U potpunosti vjerujem da vijeće prilikom predlaganja novih političkih prioriteta mora osigurati i e, da to bude potkrepljeno odgovarajućim proračunskim obvezama. Što se tiče e, programa za mlade ljude u Europi, ti programi moraju također dobiti odgovarajuću potporu iz proračuna Europske unije, jer e, ono što se događa jest da se e, onda inicijative financiraju iz rezova u drugim programima namijenjenim mladim građanima, riječ je nekim programima koji su se već dokazali kao korisni. Ja uistinu vjerujem da trebamo podržati mlade kroz različite programe, ali to ne smije ići na štetu Erasmusa Plus, jednog od najuspješnijih obrazovnih programa. Hvala, sada prelazimo na situaciju u Siriji. Gospodin Hvala. Sukob e, u Siriji je vjerojatno najstrašnija e, situacija s kojom se sada suočavamo. E, to je ima ključan značaj za Bliski istok, ali isto tako i za Europsku uniju i budući sigurnosni ustroj u svijetu. Kada donosimo odluke u Siriji, zapravo utječemo na e, vrlo fragilan regionalni okvir koji će odrediti i našu e, buduću sigurnost. Iz tog razloga sam glasala za protiv ove rezolucije, budući da ovo izvješće stavlja EU na stranu problema, a ne rješenja. Možemo se zapitati koje smo konkretne rezultate postigli vođenjem restriktivnih mjera protiv sirijskih službenika. E, je li ovdje Europska unija nastupa doista diplomatski i možemo li isključiti velike igrače poput Irana i Rusije? Evo, iz svih ovih navedenih razloga sam glasovao protiv ove rezolucije nismo glasovali o društveno odgovornom poduzetništvu, tako da nećemo imati ni obrazloženja i time smo završili ovaj sastanak koji ćemo sada obustaviti do 15 sati. Hvala i želim svima ugodnu stanku za ručak.